za zaključenje ove rasprave koja je sada zatvorena i e, glasovat ćemo o tome danas poslije podne. A sada prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu, a to je stanje o Džibutiju. Dajem riječ jednom od e, autora rezolucije, gospođa Rivazi, na jednu minutu. Hvala predsjednice. Ono što se događa u Džibutiju već godinama izaziva zabrinutost, a najnoviji događaji nam e, ne pružaju nikakva jamstva, već četvrti puta se sada kandidira na predsjedničkim izborima, e, te je predsjednik uveo izvanredno stanje. Autocenzura e, novina i medija E, nepoštivanje ljudskih prava, nasilje nad ženama i tako dalje. Jedino što nas podsjeća na to da bi Džibuti trebala biti demokracija je činjenica da se redovito održavaju izbori. Međutim, tu više nemamo niti iluziju demokracije i samo se iščekuje da se provedu promatračke misije Europske unije za promatranje izbora. Nakon toga je donesena preporuka o e, osnivanju neovisnog izbornog povjerenstva. Džibuti je e, na strateškom mjestu, Francuska od toga ima koristi već godinama, zato što se tamo nalazi najveća strana vojna baza Francuske u inozemstvu. Međutim, postoje neke druge strane sile poput Njemačke, Kine, Japana, Sjedinjenih američkih država i oni imaju vojne baze u Džibutiju. Zato ne apeliram samo na Europu da interveniraju, nego i na te zemlje koje su vojno implicirane, da odigraju svoju ulogu, a ne samo da brane vlastite interese. E, sada je uistinu trenutak da se, krane na staj, e, da se stane na kraj e, tom licemjerju. Gospodin Korao. Hvala. Možemo reći da je Džibuti savršen primjer slabosti Europske unije kada je riječ o poštivanju ljudskih prava. Rezolucija o ljudskim pravima je jedino oružje Europskog parlamenta kako bi zatražio od visoke predstavnice da se angažira u Džibutiju. Ovdje želimo reći da je e, prednost Džibutija strateška pozicija što privlači ulaganje u, u vojnu industriju od e, zapadnih zemalja, a naročito i Kine koja je uložila više od 8 milijardi dolara u svoje vojne infrastrukture i sada će imati bazu za svoje vojnike i to e, vrši također utjecaj na diplomatske aktivnosti na razvoj. U Džibuti unatoč e, snažnoj prisutnosti e, stranih vojnika od kojih su mnogi europljani dolazi do jednog kršenja ljudskih prava na sto stanovnika. Mislimo da je vrijeme da od državnog odvjetnika za međunarodne kazne međunarodnog kaznenog suda da provjeri jesu li to djela protiv čovječnosti i tražimo da se odgovorni i progone sukladno međunarodnom pravu. Gospodine Tanok, na jednu minutu. Predsjednice, e, Somalija se nastavi boriti protiv piratstva i džihadista, a Eritreja e, sada već obilježava 30. godinu barbarskog režima. E, Džibuti je isto tako sličnu situaciju. Naime, predsjednik je dobio četvrti mandat prošle godine sa nevjerojatnih 87% glasova. Nade da, se, da će se provesti reforma pod njegovim autoritarnom režimom vrlo su male. E, vođa oporbe je bio hospitaliziran zajedno je sa glavnim tajnikom nakon što je policija pucala na prosvjednike. Zatim 47 ljudi je ubijen od strane e, državnih snaga, to je još jedna velika tragedija i mrlja e, na ugledu džibutskih vlasti. Dakle, Riječ je o represiji nad aktivistima, borcima za ljudska prava i predstavnicima oporbe. Mi u EU uniji moramo izvršiti veći pritisak na vladu Džibutija kako bi se proveo okvir za političke reforme koji je potpisan 2015. godine. To je trebala biti polazišna točka za budućnost i za unapređenje stanja ljudskih prava u toj maloj zemlji. Hvala gospodin Panceri. Hvala. U Africi imamo mnoge političke režime u kojima se prijenos vlasti odvija sukladno obiteljskoj pripadnosti. Džiput je primjer toga. Sadašnji predsjednik je prepustio ministarstva svojim sinovima i djeci i to isključuje narod Džibutija i sudjelovanja u podjeli nacionalnog bogatstva. Većina naroda živi u teškom siromaštvu i situacija je otežana prisutnošću e, somalijskih, eritrejskih i jemenitskih izbjeglica koji, su izbjegli susjednih zemalja, a također izaziva veliko zabrinuto stanje ljudskih prava, naročito nepovlašteni položaj žena u brojnim područjima i također državni monotol nad sredstvima informiranja treba okazati na odgovornost predsjednika za kršenje ljudskih prava i za e, gušenje oporbe. I to je precizna dužnost Europske unije i međunarodne zajednice. Europska unija treba što prije nešto poduzeti. Thank you, Hvala lijepa. Sada riječ ima zastupnica Veržija na jednu minutu. Hvala predsjednice. Prema riječima brojnih diplomata, Riječ je o zemljama gdje se nalaze vojne baze, a ima ih sve više. Djibuti još uvijek predstavlja stabilnost, područje stabilnosti. Međutim, realnost nije ista. Dakle, tu vlada veliko socijalno siromaštvo eh, i politička situacija loša. Ova rezolucija sama po sebi predstavlja malu revoluciju. Zahvaljujem svima koji su dali doprinos izradi rezolucije. Mi ovdje govorimo o sve većoj represiji u toj zemlji, posebno nakon eh, masakra u Buldugu 22. prosinca 2015. godine, posebno u odnosu na one koji su ukazali na to što se dogodilo. Govorimo također o izbornoj prijevari eh, e, 2016. godine. Svi oni koji na izborima dobiju više od 85% glasova eh, zapravo su to dobili zahvaljujući nekim nepravilnostima. Čak je i Europska unija prepoznala da je bilo nekih e, nepravilnosti kod provođenja izbora. Zatim tu je i glas te hrabre žene iz Džibutija koja je započela štrajk glađu kako bi progovorila o e, zločinima vojske nad ženama. Tražimo e, neovisnu međunarodnu istragu. Da, situacija je hitna. Hitno je da se riješi situacija u toj zemlji budući da cijenu plaćaju stanovnici Džibutija. Gospođa Gabriel, hvala. Predsjednice partnerstvo između Europske unije i Džibutija od velike važnosti, posebno u kontekstu regije roga Afrike za promičbu sigurnosti mira i borbe protiv piratstva. I upravo zato je narušavanje političke klime što može destabilizirati tu zemlju i čitavu regiju za nas iznimno zabrinjavajuće. Želim iznijeti tri opaske. Kao prvo, Evropska unija mora ohrabriti džibutske vlasti da poštuju vladavinu prava, demokratizaciju i ljudska prava, što uključuje i davanje veće pozornosti tome u okviru nacionalnog indikativnog programa. Drugo, kako bi ovaj dom bio vjerodostojan, moramo se pozabaviti najproblematičnijim pitanjima i ne trebamo se baviti različitim razmatranjima. U Djibutiju su već uloženi napori kako bi se poboljšala uloga žena u društve i one je bolja nego u drugim zemljama u regiji. Dakle, to nije najhitnije trenutno. Želim isto tako da se kolege e, pokušaju temeljiti na činjenicama da mi trebamo inzistirati na tome da se provode istrage, ali mi nemamo ovlasti da sami donosimo pravorijek. Hvala svima koji su konstruktivno radili na ovom tekstu rezolucije. Sada riječ ima sljedeći govornik kolega Nart. Ne vidim da je u vijećnici pa prelazimo na predstavnika klubova zastupnika. Riječ ima kolega ili izvolite. Hvala predsjednice. Ja srdačno pozdravljam donošenje ove rezolucije gdje se govori o izborima koji su održani u travnju. Već po četvrti puta predsjednik Gueleh je dobio izbore. Smatram da je on ključna osoba koja je odgovorna za tragediju koju možemo vidjeti danas u Džibutiju. U ovoj rezoluciji tražimo da se izvrši provjera izbornih rezultata. 87% je dakle bio rezultat izbora e, u korist predsjednika Gueleha. Međutim, on je već počeo slaviti e, rezultate i prije nego što su pristigli. Zatim moramo zatražiti od moramo tražiti da se riješe problemi ovog malog naroda, zatim ekstremno siromaštvo, status žena, represija nad predstavnicima oporbe i nemogućnost da se žene emancipiraju i zato podržavam ovu rezoluciju. Želite li sad uzeti riječ, gospodine Nart? Hvala. U ovome domu mi retorički osuđujemo kršenja ljudskih prava na raznim mjestima u svijetu, e, pa tako i u Džibutiju. U Džibutiju se redovito krše ljudska prava, tamo je Europska unija prisutna i vojno i na taj način se stvaraju prihodi za državni proračun. Ukoliko istinski želimo obraniti ljudska prava, onda moramo prijeći sa pukih riječi na dijela. Sporazum iz Kotonua navodi da se treba i da me temeljem tog sporazuma moramo izvršiti pritisak na vladu Džibutija. Sada riječ ima zastupnica Arena. Hvala predsjednice. Ja ću samo govoriti o tim ženama o tim ženama koje sam imala prilike susresti, to su žene koje su žrtve nasilja, e, a žrtve silovanja, to silovanje su počinili vojnici vojske Džibutija. One traže neovisnu pravdu. Džibuti je partner e, u tom dijelu Afrike, kao što smo čuli od kolega, međutim ne možemo dopustiti da počinitelji zločina nad ženama budu nekažnjeni. One se bore za političke slobode, slobode medija, slobodu dostojanstva i naprosto slobodu da žive. Hvala gospodin Kelly. Hvala gospođo predsjedavajuća. Nažalost, opet ista priča. Ono što se događa u Džibutiju već je viđeno u mnogim drugim zemljama. Netko dođe na vlast, svidi mu se moć, želi ostati na vlasti i onda koristi svoju moć i upotrebljava vojsku kako bi E, se e, kako bi potisnuo oporbu ne dopuštaju se ljudska prava osobito za žene i slično tome to je ono što se događa i u Džibutiju od kad je 1999. predsjednik Guela došao na vlast mi u Europskoj uniji dajemo 105 milijuna eura ovoj zemlji kao pomoć moramo ovo revidirati, moramo prestati s tim dok barem ne vidimo da su se u zemlju držali otvoreni i pošteni izbori. Hvala lijepa gospodin Weidenholzer ima riječ. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuće. E, Republika Džibuti nalazi se u jednoj regiji koja je pogođena krizama, a to ima neposredno utjecaj i na situaciju u Europi. Dakle, kriza u toj regiji uzrokuje e, migracije. Džibuti je jedna mala zemlja i mogla bi biti otok stabilnosti, mogla bi možda čak biti i model za regiju. Europa e, podupirao u regiju na relevantan način Međutim, trenutni razvoj događaja da je razloge za zabrinutost situacija sa ljudskim pravima, nepravilnosti u izborima, nedostatak slobode medija, zbog svega toga smo zabrinuti, ali ne smijemo samo govoriti o toj situaciji, nego moramo konačno izući e, i preći na konsekvence i preći sa riječa na djela. Hvala lijepa. Sada prelazimo na spontane za riječ. Riječ ima zastupnik Polčak. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Kao i u prethodnom slučaju, u slučaju Gambije, i u Gambiju, i u Džibutiju je e, nužno protestirati e, zbog povreda ljudskih prava. Međutim, moramo <laughs> priznati da je ovaj sadašnji predsjednik na lijep način preuzeo vlast od prethodnog predsjednika, ali naša uloga, uloga Europske unije nije da podupiremo ovakve e, situacije i kao što su već prethodni govornici rekli moramo revidirati činjenicu da E, dajemo pomoć ovoj zemlji u trenutnim uvjetima gdje je ova zemlja nesposobna e, zadovoljiti najosnovnije uvjete što se tiče e, poštivanja ljudskih prava i borbe protiv siromaštva možda bismo trebali doista revidirati ovu svoju politiku. Hvala lijepa. Govornik Marija Sima riječ. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća usprkos malom broju stanovništva i maloj veličini zemlje i potpunom nedostatku resursa Djibouti je ipak vrlo važna, strateški vrlo važna zemlja. E, u zemlji vlada visoka stopa nezaposlenosti i e, Djibouti je destinacija mnogih izbjeglica iz drugih zemalja. oporbu se e, suzbija do te mjere da su mnogi ljubi izgubili živote. E, postoje naznake da su izbori bili e, nepošteni e, i oni koji su protestirali protiv toga bili su žrtve represije i mnogi su izgubili svoje živote žene su osobito u teškoj situaciji mi tražimo da se prestane sa povredama ljudskih prava u Džibutiju. Džibuti je povezan e, ugovorima sa Europskom unijom i to nam daje pravo da takve zahtjeve e, izražavamo. Hvala lijepa. Hvala. U maloj državici Džibuti predsjednik Guele je uspostavio pravo tu diktaturu koja se temelji na nepotizmu, nasilju i korupciji. Izbori su svedeni na farsu i tu dolazi do gušenja, zastrašivanja, uhićenja, prisilnih nestanaka, mučenja i kakver se naselja. Francuska, Kina, Japan, SAD su uvidjeli geostratešku valje i tamo imaju vojne baze. Situacija je još teža ako pomislimo na prisutnost izbjeglica iz Jemena i iz Somalije, a u, u sve težem regionalnom okruženju ne smijemo zatvoriti oči pred time. Mislimo da ne. E, ako je ovo prvi korak ova rezolucija, tražimo da e, glavni odvjetnik Međunarodnog kaznenog suda treba provoditi istrugu i treba primijeniti i članak 8. Kotonua, a također treba i obustaviti isplatu pomoći zato jer ne možemo prihvatiti da se pomaže jednom režimu koji na ovaj način zaustavlja svoje stanovništvo. Narod Džibutija ne može biti opravdanje za našu šutnju. Thank Hvala lijepa. Gospodin Bonanno ima riječ. Hvala. Pa meni se čini da opet ne idemo u srž problema. Govorimo o različitim zemljama, svaka zemlja ima svojeg diktatora, dolazi do nasilja, nema demokracije. u Libiji e, je li se živjelo bolje kada je bio tamo Gaddafi ili sada? A oni koji imaju novac, Europa, Japan, e, Kina, koriste situaciju, ali koji je konačan ishod? koji je konačan ishod ovakve situacije? Konačan ishod ovakve situacije jest da je to u redu. Arapsko proljeće, o kojem su mnogi govorili, je bilo sranje. Nevjerojatno sranje u kojem je e, zapravo proizišlo to da Afrikanci žele diktatore jer u Africi demokracija ne djeluje. Time smo došli do završetka spontanog javljanja za riječ. E, da li netko želi riječ? Izvolite. Gospođo, imate riječ. Hvala. Ovim glasovanjem želimo izraziti našu zabrinutost za sigurnost onih koji bježe svake godine od glade i od nasilja i preko Džibutija pokušava doći do arapskog poluotoka ugrožavajući vlastiti život tim putovanjem. Trebaju nam snažne i demokratske institucije. Mi tražimo da vlada Džibutija pruži sigurnost onima koji bježe od sukoba i da privede pravdi one trgovce smrću koji zarađuju na e, tisućama očajnika. Slične tragedije poput one na sredozemlju odvijaju se vrlo često u tišini, tisuće kilometara od Europe u Adenskom zaljevu. Izbjeglice treba zaštititi eh, razbijanju zločinačkih organizacija i borbom protiv trgovanja ljudima i sljedivošću financijskih resursa, ali također i suzbijanjem eh, lokalnog reketa u kojem su izbjeglice često žrtve. Hvala vam. Hvala. Riječ sada ima povjerenica Jurova. Izvolite. Cijenjeni zastupnici Europskog parlamenta, Europska unija i Džibuti imaju e, dugotrajne tradicije. Europska unija je važan partner Djibutija. Mi e, e daje svoje vojnike u E, trupe e, unije, e, Afričke unije koje su važna snaga u borbi protiv terorizma. Međutim, situacija u Džibutiju jest uzrok zabrinutosti. Ljudska prava se povrijeđuju, politički prostor za opoziciju je se uži, osobito osim od predizborne kampanje e, od travnja 2016. E, članovi i e, pristalice oporbe se uhićuju i mi E, pomno pratimo situaciju u Džibutiju na različitim razinama. 21.12.2015. policija je prekinula jednu tradicionalnu religioznu ceremoniju u glavnom gradu Džibutije. Intervencija policije i snaga sigurnosti rezultirala je e, sa nekoliko e, žrtava koji su izgubili svoje živote mi smo zatražili istragu i e, razjašnjenje e, što se dogodilo i da se počinitelji kazne e, mi smatramo da je međunarodna istraga u ovom slučaju od izuzetne važnosti i mi zato pozdravljamo misiju visokog povjerenika za ljudska prava koji će ovaj tjedan posjetiti Džibuti i nadamo se da će razjasniti e, ova, ova pitanja. Što se tiče predsjedničkih izbora, objavljivanje e, izbora e, po bilo bi doprinos transparentnosti i kredibilitetu cijelog procesa. Europska unija žali što se primjena ugovora o institucionalnim reformama između vlade i oporbenih stranaka krajem 2014. je došlo, u tom pogledu došlo do zastoja prošle godine, što je ugrozilo proces demokratizacije u Džibutiju. Demokratizacija e, kao i veće poštivanje ljudskih prava potrebni su kako bi se postigla veća stabilnost u Džibutiju u ovoj regiji koja je pogođena krizama i siromaštvom. Mi ćemo nastaviti ohrabrirati sve političke snage u Džibutiju da nastave sa političkim dijalogom kako bi se realizirale reforme i kako bi se e, stalo na kraj odnosno e, kako bi završile ove napetosti koje su vladale u Džibutiju proteklih godina. Što se tiče pitanja pitanja e, gospođe Arene e, e, u vezi sa ženama koje štrajkaju glađu kako bi upozorile na silovanja od strane vojske Džibutija. Želim vas uvjeriti da Europska unija vrlo pomno prati ovu situaciju i mi inzistiramo na istrazi na tome da se počinitelji kazni Europska unija je spremna surađivati sa svim relevantnim dionicima kako bi se popravila situacija što se tiče poštivanja ljudskih prava u Džibutiju. Hvala lijepa. Hvala gospođo povjerenice. Primili smo šest nacrta rezolucija. E, ovim je ova rasprava završena. Glasat ćemo e, uskoro. Sada prekidamo sjednicu na nekoliko minuta do 12 sati dok ne započnemo sa glasanjem. Hvala.